So you read yours and then. Right, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dame i gospodo, dragi kolege, molim vas, izvolite sjesti. Evo, već e, ponovno kasnimo nakon što smo pokušali e, stići za ostatak, što je više moguće tijekom pauze za ručak. Molim vas za razumijevanje, dakle moramo biti jako strogi što se tiče vremena, barem mi zafeta, jer očekujemo e, ministra vanjskih poslova Hrvatske, a kasnije glavnog tajnika NATO-a. Dakle, dopustite da vas pozdravim e, na ovaj zajednički sastanak sa odborom za razvoj. Dolazimo uz usvajanje dnevnog reda. Ako nema komentara, usvajamo ga. Imamo odobrenje zapisnika sa sjednice od 6. studenog 2019. Ukoliko nema komentara, smatramo ga usvojenim. Dopustite da pozdravim e, prvenstveno članove DEVE, o Tomas b predsjedavajući sjedi pored mene. Sada prelazimo na e, brifiranje o interinstitucionalnim pregovorima sa vijećem i komisijom u ICA-u koji je održan 5. prosinca u Briselu, a predsjedao njime Tomas b Dakle, dokument s rezultatima tog sastanka dostavljen je. Imamo tablicu e, s četiri stupca. E, Isto tako imamo sektorske pregovore za budući višegodišnji financijski okvir 19. E, rujna gdje se uključuje mogućnost suspenzije e, dok izmjene e, vijeća ne budu usvojene, dakle do tada se ne mogu zatvarati dosije. Detaljna rasprava sa su izvjestiteljima i implikacijama ove ovoj odluci je predviđeno narednih dana. Dakle, su izvjestitelji su Tomas B, izvoli, e, imaš, možeš iznijeti svoje komentare. Hvala ti Davide, veliko mi je zadovoljstvo vidjeti da malo po malo e, ostvarujemo napredak e, glede ovog rada. Želim zahvaliti finskom predsjedništvu i su izvjestiteljima i kao što si rekao, sada će trebati definirati koliko možemo ostvariti E, napredak glede ključne stvari prije e, sastanka vijeća, a mislim tu na budžetizaciju IDF-a, uključivanje susjedstva, sveokupne financijske alokacije i e, raspodjelu. Ovo je odobreno od strane konferencije predsjednika na horizontalnoj razini i su izvjestitelji to i tekako podržavaju. Očekujemo da će komisija početi raditi na tome što prije moguće. A proširenjem trenutnog programa trenutno nakon 2020. Dakle, ovo bi slobodilo pritisak da se zaključi e, sporazum po svaku cijenu. Umjesto toga, moćemo raditi na zaključnom instrumentu koji će biti najrobusniji s obzirom na promjene u međunarodnom kontekstu, a pritom da istovremeno ostanemo e, dosljedni glede poštivanja temeljnih europskih prijednosti. Instrument e, koji, čiji će budžet e, biti primjeren, naravno. Sada bez daljnjeg čekanja da ćemo riječ su izvjestiteljima ovog dosija. David, izvoli. Hvala. Započnemo sa NDICI. Dakle, susjedstvo, razvoj, međunarodna suradnja, tko želi uzeti, tko se javlja za riječ? Nemamo su izvjestelje. Pa dobro, netko treba... Netko se treba javiti. Su izvjestelji su Mihael Garler, Marija Arena, Rasa Junkić Jene i Charles Gerens. S obzirom da ja nisam bio nazočan na tijekom sastanka Ukrajine na odboru. Želim samo izraziti zahvalnost pregovaračima. Imali smo doista jako živ pripremni sastanak gdje su zajednički stavovi e, pokušani biti definirani zajedno sa pregovaračima i odbora Budži i FEM. Dakle, moj prijedlog je da nastavimo raditi na taj komplekt. E, konstruktivan način kada se bavimo ovim e, složenim e, pitanjima. Isto tako e, tiče se i složene rasprave sa izvjestiteljem ip 3 A, nastavljamo na sljedećem trilogu 20. veljače. Hvala. Tko želi nešto reći? Marija? Da, hvala. Mislim da je to važan instrument utoliko što grupira sve financijske instrumente koji se tiču vanjske politike uz određeni broj načela koje je potvrdio Europski parlament. Dakle, mi imamo jak stav, jak stav Europskog parlamenta koji je izražen u okviru ovih razgovora i trebamo biti jedinstveni, to je jako važno. Dakle, budemo jedinstveni u okviru ovih eh, zahtjevnih pregovora između komisije i vijeća. Imali smo jedan prvi trijalog i dogovorili smo se oko modaliteta, oko načina rada sa skupinom koja s jednom skupinom koja priprema tehničke odluke i želim zahvaliti svim onima koji rade na tome, dakle istovremeno i savjetnici različitih klubova zastupnika i tajništvo na obavljenom e, radu. Želim zahvaliti jer mislim da je to jako zahtjevan e, posao koji zahtjeva puno vremena i puno strpljenja. Dakle, zahvaljujem im na tome. Zahvaljujući tom tehničkom radu možemo ići na trilog e, malo lakši dakle uz odluke koje se tiču prvenstveno političkih e, odluka bez kojih e, ne bi moglo doći do e, dogovora na tehničkoj razini. Sad trenutno na trijalogu smo imali, smo bili suočeni s tri manja problema za sad, no treba ih riješiti. Prvi se tica uloge lokalnih tijela vlasti. Što se tiče stava parlamenta, važno je dati lokalnim tijelima vlasti ulogu barem kada se radi o financiranju vanjskih politika, a to nije nešto s čime se slagalo vijeće, tako da je važno e, i dalje se zalagati za takav stav. Što je odluka donesena bliže stanovništvu, to je važnije, dakle, e, to je važnije. druga točka koja je bila problematična je jest prebacivanje političkih prioriteta u okvir e, rapid response, dakle brzih odgovora koje daje komisija još jednom za Europski parlament je od ključnog značaja da to ne ulazi u te brze odgovore, jer kada se ulazi u brze odgovore, onda nema programacije, no u okviru ovih novih instrumenta kao što je NDICI, e, uloga programacije je važna. Dakle, što više stvari ide u rapid response, brze odgovore, manje E, problem, to je problematičnije. A zadnja stvar e, tiče se AKP, Afrika, Karibi, Pacifik. Znate da u NDICI imamo zemljomisni pristup u kojem se pravi razlika između Afričkog kontinenta i drugih e, aktivnosti. No, post Kotonu temelji se na suradnji Afrika, Karibi, Pacifik i mislim da je jako važno držati se te reference za tu grupu Afrika, Karibi i Pacifik i to je čvrstava Europskog parlamenta dakle, koji se tiče ove tri, evo to su te tri točke koje su još e, neriješene i kao što se kaže dok se sve ne dogovori ništa se nije dogovorilo i tako da i dalje radimo na različitim e, grupama i trijalozima, tehničkim grupama i trijalozima. Hvala. Hvala Marija Rena, Mihael Gajler, tako hvala. Tko se sada javlja za riječ? Raza? Da, znam. A, pardon, vi ste iz dv da. Evo, samo želim, moram vidjeti jer... Evo, za pet minuta moram završiti ovaj sasnak, to, je moj problem. Dakle, imamo vas, vas, troje. Dakle, imate tri imena. Dobro, izvolite gospođo Junkevićjene. Dobro, kao su izvjesteljica za ovaj važan instrument, želim se baviti otvorenim temama. Dakle, politički dogovor. Dogovorili smo se oko e, većine formulacija u ovom dijelu, no imamo velike probleme što se tiče definicija sekundarnih e, izvora političkih smjernica za vijeće i komisiju, dakle kao što su na primjer e, stavovi na razni odbora ili radnih skupina, dakle to je ostavljeno otvoreno sve dok se ne e, dogovorimo oko ukupnog upravljanja instrumenta. Drugo, slobodno trgovinski sporazum u članku o općim načelima imamo načelo o pridruživanju i, i sporazumu o slobodnoj trgovini, multilateralnim, bilateralnim e, sporazumima koji će Europska unija podržati. Naše prvo tumačenje nema nikakve, nikakav spomen trgovinskim sporazumima. Imamo razgovore u tijeku u ekipi Europskog parlamenta i da, koja treba vidjeti kako to riješiti. I zadnja, naravno, i inicijative Unije već pregovara mandat gdje, se, gdje stavili brisanje stavka 15. Dakle, gdje se govori o prioritetima. A tu treba promovirati novu, e, nove inicijative pod vodstvom Unije. Europski parlament bi htio da se zadrži ta referenca u tekstu, tekstu kad god je e, s obzirom da vijeće povezuje te postupke e, sa korištenjem tih, tog svog e, tampona. Hvala. Thank you. Charles is not... Hvala, Charles Gerens nije tu. Imamo dvoje kolega koji su tu. Žele se jad za riječ, gospodin Gonzales i gospodin Demirel. Hvala, predsjedniče. Jasno mi je da tijekom trijaloga se ne napreduje glede nekih konkretnih stvari, ali evo želim put jedan e, poziv izvjestitelju, izvjestiteljima se Ne smijemo odustati od onoga što je ostvarano na području suradnje. Tu konkretno mislim na sve te stvari koje prevazilaze 5% suradnje sa zemljama sa srednjim prihodima. Dakle, narušiti takvu suradnju može izazvati nazadovanje za te zemlje i opasnost. E, opasno bi bilo fokusirati su našu suradnju i humanitarnu pomoć na Afriku, koje je to zasigurno potrebno, ali opasnost postoji da nestanemo iz nekih drugih područja, e, kao što je, na primjer, Južna Amerika. A mislim da suradnja s Južnom Amerikom treba nastaviti jer smo mi prvi e, pružatelj pomoći u toj, tom dijelu svijeta, to ne bi trebalo se mijenjati i nadam se da će izvjestitelj izvjestitelj svijem to primiti na znanje. Hvala gospođo Gonzales, gospodin Meral. Ja, okay. Ähm, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Hvala gospodine predsjedatelju. I želim zahvaliti našim pregovaračima iz Pučana i tajništvu na redovitom ažuranju. Želim eh, skratiti ovo pitanje. Dakle, to je ključno za učinkovitu transparentnu suradnju, a također su nam potrebni takvi instrumenti u vanjskoj politici i u razvojnoj politici kao što smo najavili kod NDICI-a, Imamo sredstva koja se koriste za drugčije svrhe i također robu dujene namjene, dakle koja se koristi u vojne svrhe i Postoji zabrinutost da se ta pomoć e, u Africi iskoristi u vojne svrhe i to želimo kritizirati jer u osnovi Europski parlament je donio drugačiju odluku, odnosno tražimo više transparentnosti uz pomoć ove poluge koje imamo zahvaljujući različitim instrumentima. Želimo veću transparentnost u razvojnoj politici, to naglašavaju i brojne e, vladine organizacije. Hvala kolegice, e, Javljali li se još tko za riječ? Ne, onda prelazimo na točku broj 15, da ću riječ našim suizvjestiteljima e, za instrument za pristupne pomoći IPA 3, dakle su izvjestitelji su Željana Zovko i Tunino Picula. Željana Zovko ima riječ. Hvala predsjedniče. Dragi kolega, 12. rujna imali smo uvodne političke razgovore s finskim predsjedništvom koje je olakšao povjerenik Van Heli eh, za eh, IPA financiranje. Dakle, usprkos eh, brojnim konvergencijama imali smo velika neslaganja oko ovog dosija. U ime pregovaračkog tima Europskog parlamenta Tonino Picula i ja smo e, iznijeli vijeću e, prioritete za financiranje zajedničke e, europske budućnosti. Insistirali smo na tome da adekvatna financijska sredstva moraju biti pomnožena sa valjanim utjecajem i uvjetovanošću i pomoći. Dakle, također smo naglasili potrebu da se poboljša vidljivost eh, financiranja Europske unije. Samo kroz eh, bolje ciljanu komunikaciju možemo kapitalizirati na ogroman, rad Unije u zemljama proširenja. Dopustite da zaključim time da, što ću reći, da je tehnički rad eh, na IPA 3 tekstu je u tijeku i datum druge runde pregovora ovisit će o napretku ostvarenim s obiju strana. Sada predajem riječ kolegi Toninu Piculi. Hvala. Hvala Tanina, izvoli. Hvala predsjedniče, dragi kolege. Da, imali smo uspješan početni trijalog u okviru finskog predsjednika, a dakle gospođa Zovko je istakla prioritete Europskog parlamenta, također smo insistirali na ključnim aspektima interinstitucionalne suradnje i ulozi Europskog parlamenta koji određuje dakle važne aspekte financiranja. Dakle, povezali smo E, vijeće da ukloni e, pregovore e, u, u, zagradama u tekstu. Nažalost, te, ta ograničenja s horizontalne prirode koje nameće vijeće i ne može se doći do kompromisa oko ključnih političkih dos, aspekata ovog dosije. Također smo ponovili mandat Europskog parlamenta o delegiranim aktima koji predviđa da delegirani akti budu korišteni i za ažuriranje priloga dakle aneksa uredbe i za izradu strateških eh, programskih eh, odluka. Kao što to predsjednik već rekao, tijekom pregovora smo pove, eh, da komisija započne sa MFF planom s obzirom postoji sve veći rizik da nove uredbe ne budu na snazi do 1. siječnja 2021. Hvala. Hvala Tonino, hvala Željana Zovko. imate li komentare, pitanja, savjete? Nema. Tomas Tobe, imaš li ti nešto za reći? Hvala svim kolegama, kao što ste rekli. Možda ćemo u, na budućim sastancima imati više mesa za staviti pod zub. To je odlična ideja. Dakle, ovim zaključujemo ažuriranje o e, trijalozima koji su tijeku e, kod afeta. Želim kolegama DVA